Dear colleagues, it is uh, time to start. Dragi kolege, vrijeme je da započnemo sa sastankom. E, prva točka dnevnog reda je razmjena mišljenja sa glavnim direktorom Falkenbergom o paketu za otpad. Kao što znate, um, dugo traje priča o paketu za otpade. I sad ću odmah prijeći na talijanski, jer bih htio reći nešto prije nego što započnemo s uh, raspravama. Mi scuso se lo faccio in... Ispričavam se što govorim talijanski, ali meni to mnogo olakšava. I Htio bih e, reći nešto važno o razvoju ovog zakonodavnog paketa unutar kružnog gospodarstva. Dobro nam je poznata povijest, a znana nam je i činjenica da se parlament počeo baviti ovim zakonodavnim paketom dosta davno, a ova rasprava koju danas imamo čini dio tog procesa. Znate također da smo imali i više razmjena mišljenja sa komisijom o ovom zakonodavnom paketu, a mi bismo kao parlament htjeli i dalje nastaviti razmatrati ovaj paket i dalje raditi na njemu. Od samoga početka naš odbor se odlučno založio za to i putem svih instrumenata na raspolaganju tražili smo u razgovorima sa predsjednicima odbora i sa komisijom da se ovaj paket zadrži. O tome smo razgovarali i na posljednjoj plenarnoj sjednici u okviru usvajanja jedne rezolucije. Međutim, ta rezolucija nije dobila većinu glasova o cjelokupnom tekstu, ali amandmani koji se odnose na ovaj paket ipak su osvojili većinu, što znači da ovaj parlament ima ipak spremnost i volju razgovarati o ovoj tematici u razgovorima s komisijom, e, također i na plenarnoj sjednici, kada se raspravljalo o radnom programu, čuli smo da komisija namjerava iznijeti jedan ambiciozni prijedlog e, u odnosu na onaj koji je već pred nama, a koji već smatramo dovoljno ambicioznim. E, sada imamo razgovor sa ravnateljem Falkenbergom i nakon toga javnu raspravu i to će predstavljati važan korak u kontaktima između institucija, ali također i važan trenutak pomnijeg razmatranja ovog pitanja i vidjet ćemo hoće li iz ove rasprave proizići prijedlog kako učiniti još ambicioznim prijedlog komisije. No, Naše polazište je uvijek činjenica da mi kao odbor ENVI želimo razmatrati ovaj paket i razgovarati o tome sa vijećem sa zakonodavnog stajališta. Znamo da su u vijeću brojni ministri također iskazali namjeru da zadrže ovaj paket. Brojni ministri, većina ministara zaštite okoliša sačinjeno je pismo vijeću predsjedništvu komisije također sa zahtjevom da se zadrži ovaj paket. Dakle, u iščekivanju konačne odluke komisije mi idemo dalje. I ovo je za nas važan, važna faza u ovom postupku. Evo, sada bih na početku dao riječ kolegici Bonafé, koja je izvjestiteljica o paketu za otpad ona će dati uvodnu riječ e, i molimo je da to bude unutar pet minuta i onda ćemo dati riječ e, glavnom ravnatelju Falkenbergu. Gospođo Bonafe, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti također i gospodinu Falkenbergu na tome što nam se danas pridružio. Naravno, Gospodine predsjedniče, moram reći da sam htjela održati jedno uvodno izlaganje koje će se pozabaviti i suštinom ovog važnog predmeta koji je pred nama. Imamo i neke prednosti, ali neke nedostatke prijedloga. Među prednostima treba istaknuti činjenicu da po prvi puta imamo jednu jedinstvenu metodologiju izračuna reciklaže sa ambicioznim ciljevima i također sa E, zabranom do 2030. godine predaje e, otpada na e, odlagalište. Dakle, to su samo najvažniji aspekti, a postoje i neki nedostaci, naravno. Jasno je da bi trebalo još doraditi neke elemente prijedloga i zato smo ovdje danas, a htjeli bismo to nastaviti raditi i u nadolazećim tjednima. Istina je da su događaji u proteklih nekoliko mjeseci doveli do rasprave ne samo u suštini ovoga predmeta, nego vi ste govorili i o glasinama. Ja više volim govoriti o pozadini samih događaja, jer do sada parlament još uvijek nije shvatio zašto je komisija odlučila ugraditi ovaj prijedlog, uvrstiti ga u one kojima će se bavi, neće baviti u programu za 2015. godinu. Dakle, da e, odustaju od tog prijedloga. Vi ste već to istaknuli, no ja želim iznijeti jednu kratku kronologiju događaja za one koji su manje upućeni u to i to je mandatno pismo Junkera gospodinu Oveli u kojem je Juncker tražio da se procijeni stanje paketa na osnovu prvih reakcija parlamenta i vijeća, što bi trebalo pomoći dosljednosti također i s obzirom na paket za zapošljavanje. Zatim smo i saslušanje povjerenika Vela gdje je on obranio paket i zadao si je kao jedan od prioriteta promicanje zelenog gospodarstva, čega je ovaj paket za sastavni dio. I na kraju imamo e, potpredsjednika Timmermansa koji je došao na plenarno zasjedanje parlamenta i rekao da se taj prijedlog povlači i da će komisija do kraja 2015. godine iznijeti jedan ambiciozniji prijedlog koji će prema njegovim riječima zatvoriti taj krug. Ja e, razumijem naravno da se komisija sada e, zalaže za gospodarski rast, ja se slažem sa Junckerovim planom ulaganja, ali ako je to problem pred nama je procjena učinka, osim toga i ravnatelj Falkenberg to vrlo dobro poznaje, budući da je na tome radio i sada ću navesti neke gospodarske podatke. Dakle, tu se govori o osamdeset tisuća radnih mjesta predviđenih ovim predmetom do najviše 2 milijuna novih radnih mjesta unutar cijelog paketa. Zatim imamo također i potencijalno povećanje BDP-a od 1%, ako se ostvari cijeli paket kružne ekonomije. Zatim govorimo o uštedi sirovina i to je predviđeno predmetom koji imamo danas, dakle od, u mjeri od 10 do 40%. No, ako je istina da bismo trebali imati jedan ambiciozniji prijedlog, onda se pitam, a to ću upitati i gospodina Falkenberga, što to znači ambiciozniji prijedlog? Znači li to da će se povećati ti ciljevi, te brojke koje su pred nama? Odlično. Znači li to da će se razmotriti i druga pitanja koja nisu samo otpad i to također pozdravljam, no pitam se u tom slučaju da ovaj rok eh, od 2015. godine ukoliko bude drugih elemenata koje će trebati dodati, dakle da li će se taj rok poštivati ili ćemo učiniti korak natrag i to ne bi bilo dobro došlo. I ako ambicioznije znači povišenje ciljeva, pa e, sigurna sam da je parlament odmah spreman početi raditi na tome, naročito ako se radi o spriječavanju. I zato se pitam zašto onda se povlači ovaj prijedlog, a, ne, e, a umjesto toga da mi e, odmah počnemo od sutra raditi na tome kako bismo ostvarili te ciljeve. Evo, imam neke nedoumice, a dodat ću osim toga i da je komisija prije šest mjeseci iznijela svoj prijedlog i ja razumijem da se u međuvremenu promijenio sastav komisije, no politički mandat je vrlo jasan. Vijeće je zatražilo od komisije da ne povlači prijedlog i parlament je na posljednjoj plenarnoj sjednici, naravno mislim da nije prošla niti jedna rezolucija o programu kao što ste vi naglasili gospodine predsjedniče, istina je ipak međutim da imamo veliku većinu amandmanima u kojima se traži od komisije da ne povlači prijedlog Evo, mislim da sam gotovo stigla do kraja dodijeljenog mi vremena. Evo, neću ponavljati riječi e, novog predsjedništva e, e, jučer e, tu je ministrica ja sam govorila o koraku natrag ja sam strasna i također sam i optimist i uvjerena sam da će komisija pomno razmotriti sve ocjene koje će proizići iz današnje rasprave i doista mi je drago što ćemo ponovno vidjeti gospodina Falkenberga ovdje u ožujku kada budem predstavljala svoje izvješće. Hvala. Odmah bih e, predao riječ e, ravnatelju Falkenbergu za njegovo izlaganje. Izvolite. Hvala vam Hvala vam. Gospodine predsjedavajući, što ste organizirali ovaj sastanak te me pozvali na njega. Činjenica je da kada je poziv došao, to je bilo početkom prosinca, imao sam osjećaj poput Simone Bonafé da ćemo razgovarati o detaljima prijedloga komisije. komisije. Od tada, dakle, nakon toga je komisija odlučila da se neće nastaviti dalje raditi e, na ovome prijedlogu u obliku e, koji je već postojao već da će se pokušati pronaći najbolji načini na koji bi omogućili Europi da uvede zakonodavne instrumente koji će voditi prema kružnom gospodarstvu s ciljem ostvarenja gospodarskog rasta. A to je hitan prioritet komisije za 28 članica Europske unije. Komisija i to je rekla i e, Simona Bonafé kao i vi sami. Komisija je donijela tu odluku, ali je rekla da će je formalizirati nakon konzultacija sa parlamentom i vijećem. Vrlo smo pomno pratili raspravu u parlamentu Vidjeli smo da nije donesena odnosno tražena rezolucija o programu rada komisije, ali pratili smo raspravu i primili smo na znanje neke vrlo jasne poglede, odnosno stavove o kružnom gospodarstvu te o boljem gospodaranju otpadom u Europskoj uniji. Slični razgovori odvijaju se i s vijećem i očekuje se da će komisija formalizirati svoju odluku tijekom veljače. rasprave, odnosno razgovori s obje institucije i s vijećem i s parlamentom su dovršeni. Komisija je radi jasnoće navela da će e, dati novi, sveobuhvatniji, ambiciozniji prijedlog tijekom ove godine znači 2015. Mislim da je to jasan pokazatelj da komisija um, uh, uzima u obzir mišljenja iznesena u parlamentu i pokušava ih uklopiti u sveobuhvatnu strategiju rasta komisije. Ne mogu vam detaljno iznijeti sadržaj novog prijedloga, jer tek sada se počinje raditi na njemu. Ali postoji nekoliko opcija, nekoliko problematičnih područja, slabosti starog prijedloga o kojima smo već čuli i tijekom prvih rasprava u okviru radnih skupina u vijeću te u okviru vijeća za okoliš, a isto tako u okviru razgovora sa zastupnicima Europskog parlamenta. E, razmatrali smo pitanja kružnog gospodarstva, te smo razmatrali različite opcije vezane u zakonodavstvo uz otpadu. E, naime to su postojeći zakonodavni akti koje je potrebno revidirati. A u prijedlogu koji e, postoji, mi smo se usredotočili na ishode tih revizija, te smo e, razmatrali prijedloge poboljšanja postojećeg zakonodavstva kako bi bio ambiciozniji i kako bi ciljevi E, nudili više sigurnosti koja je potrebna za ulaganja. Cilj je da se stvori infrastruktura, odnosno instrumenti koji će omogućiti gospodarenje otpadom, a ne da se nastav, i dalje nastavi s odlaganjem otpada na odlagališta, što se u velikoj mjeri i danas čini. 2,5 milijarde tona otpada se odlaže svake godine na europska odlagališta i mislim da trebamo pronaći načine da se ovo pitanje bolje riješi. U novome prijedlogu komisija je navela da će se pozabaviti pitanjem cjelokupnog kružnog gospodarstva. Naši zakonodavni prijedlozi odnose se na segment otpada u tom krugu, no svjesni smo da će, će e, recikliranje biti značajno pojednostavljeno i to putem promjene dizajna proizvoda. odnosno promijenit će se način korištenja tvari koje se mogu odvojiti. Koristit ćemo znanje o e, toksičnosti tvari, tako da kada se dođe u fazu recikliranja unutar kruga, da u toj fazi dolazi e, do značajnih tehničkih problema pa se smanjuje mogućnost e, proizvodnje kvalitetnih e, sekundarnih sirovina ili na kraju kruga se ne mogu proizvesti kvalitetni e, kvalitetne sekundarne sirovine koje bi bile konkurentne primarnim sirovinama. To je dakle cilj kojeg trebamo ostvariti. cijela analiza kružnog gospodarstva proizlazi iz analize učinkovitosti korištenja resursa, a to znači da počinjemo na neki način e, prelaziti granice našega planeta i ako želimo unaprijediti kvalitetu našeg, života, ako želimo obuhvatiti milijarde ljudi i pomoći im da žive boljim životom, onda trebamo e, iznaći e, bolje načine kvalitetnije korištenja našeg prirodnog kapitala. To su namjere sadašnje komisije. Dakle, plan je da se podnese, odnosno pripremi revidirani, novi promišljeni prijedlog koji će uzimati u obzir a, načelo boljeg reguliranja, a, poštovat će se načelo subsidijarnosti, kako bismo vidjeli isto, i da bi se našli načini da se postigne napredak u Europskoj uniji, kako ne bismo imali samo lijepo zakonodavstvo, već i ono koje je provedivo i kako bi se riješile i potrebe vezane uz investicije. Razmišljamo o načinima izmjene prijedloga e, Barozove komisije i e, uključujemo neke e, projekte okolišne infrastrukture koji bi se mogli financirati iz um, Junkerovog investicijskog plana. I vrlo brzo smo iznjedrili ideje o tome kako bismo unutar Europske unije mogli pomoći uh, dobivanju dodatnih investicija. Uh, gledamo koji su to sektori i projekti koji bi mogli iskoristiti ta sredstva za investicije. I u tom kontekstu se bavimo različitim konceptima kružnog gospodarstva. E, gledamo koji su to bolje mogućnosti gospodaranja otpadom kako bismo došli do prijedloga boljeg prijedloga e, načina na koje bismo trebali ići dalje. I trebamo naravno zadati i vremenske rokove, sve to s ciljem postizanja učinkovitijeg napretka. To je namjera, to je ono što vam mogu reći u ovom trenutku. Kao što sam rekao, ne mogu vam govoriti o e, detaljima alternativnog prijedloga jer je to nešto što je potrebno razraditi. Ali sam vam htio e, iznijeti smjer u kojem komisija namjerava raditi. I još jedno mogu reći da je se komisija obvezala da će izmijenjeni prijedlog biti pripremljen za vijeće i za parlament e, tijekom ove godine. Hvala vam na pozornost. Hvala na ovom uvodnom izlaganju. Sa svoje strane moram reći prije nego što započnemo sa pitanjima koordinatora da imam jednu malu napomenu za vas. Naime, čini mi se da dosta hodate po jajima u svojem izlaganju. Odnosno, da e, se prijedlog usvojio, onda bi bilo teško danas e, obrazložiti drugačije ponašanje komisije. E, ja vjerujem da u svim knjigama o logici stoji da ako se jedna odluka donese i onda se ta ista odluka izmjeni, onda za to mora postojati razlog, a ja taj razlog još ne vidim. I to je ono što bismo svi mi htjeli shvatiti. Jer Istina je da ako se komisija ne slaže sa nekim dijelom prijedloga zbog čega ga želi izmijeniti, onda mi želimo uvidjeti što je to nešto ili koji su to aspekti prijedloga koji se više ne dopadaju komisiji. Iza riječi better regulation ili ambiciozniji stoji nešto što mi još ne prepoznajemo, ne shvaćamo to ćemo pitanje postaviti i povjereniku i potpredsjedniku koji će nas posjetiti u ovom odboru. Ali ovaj odbor želi shvatiti razloge zato jer ćemo samo te e, razloge moći shvatiti, usvojiti ili iznijeti primjedbe ili komentare na iste. Nakon ovih napomena želim dati riječ koordinatorima ili njihovim e, zamjenicima i prvima ima riječ Karl Heinz Florenz. Also ich fühle mich im Moment sehr unwohl in meiner Haut, weil u ovom trenutku ne osjećam se baš najbolje u vlastitoj koži, zato što moram e, kritizirati e, cijenjenog predstavnika Europske komisije. To ne radim rado. Podsjetio bih e, na onu izreku da ćemo odustati tek kada nas pregaze i molim vas E, da o tome vodite, vodite računa. Želio bih izraziti krajnje nezadovoljstvo time što gospodin povjerenik nije ovdje. E, ne mogu se sjetiti niti jednog e, predmeta koji je bio toliko prijeporan u vijeću ili komisiji i čas je gledište ovakvo, čas onakvo. Gdje je povjerenik? On je plaćen za ovaj posao, treba doći ovamo ako bi se u nekom poduzeću razgovaralo o ključnom pitanju, a direktor nije tu, on bi dobio otkaz. On mora biti ovdje i mora nam dati objašnjenje zašto se sada nalazimo u ovoj situaciji. Ako trebamo imati ambiciozno izvješće nove komisije. To je moguće samo u suradnji s parlamentom. Nitko mi ne može reći da je komisija koja je do sada radila četiri e, godine na ovome i izradila 20-30 studija, a onda se to treba e, poboljšati u roku od godinu dana, to nije vjerodostojno. E, ja ću odustati od svog dobro kućnog odgoja i iznijeti otvoreno svoje mišljenje. Mi nismo ovdje neki e, statističari, nego smo slobodno izabrani zastupnici koji žele obavljati svoj posao. I stoga e, tražim da se ponovno radi na ovom dosjeu. I zanimalo bi me imali komisija uopće pravnu osnovu e, povući takav prijedlog nakon što je on već stigao kod nas. Ja nisam pravnik, ali bi me E, zanimalo koje je objašnjenje e, povjerenika. Ako je paket ovdje, onda e, trebamo objašnjenje i gospodin Falkenberg kaže da dalje radi na tome i kako bi se stvari poboljšale. Naravno da postoje neki zahtjevni dijelovi u tom dokumentu. Ciljevi recikliranja, E, u Austriji i Rumunjskoj, e, recimo, ispričavam se zbog te usporedbe, ali postoje razlike i toga smo svjesni, ali dame i gospodo, ne želim e, da dalje postoji razlika između Njemačke i Italije ili Njemačke i Francuske. Dovoljno dugo su u Uniji, u Uniji trebaju uložiti napore, a to ne čine. Mi doista moramo početi ozbiljno raditi. E, ima još par stvari koje sam eventualno zaboravio spomenuti i moram reći da se klima promijenila nakon novog postupka izbora komisije. E, kandidati su bili na raspolaganju kao ljudi, e, a postoje velike snage u Europi, to nisu socijalni radnici, oni su vršili pritisak i imali su utjecaja i onda su nastali neki popisi pa je rečeno izbrisat ćemo toga i toga i zapravo odluka nije donesena ovdje. I iz tog razloga e, potpredsjednik mora doći ovamo i osim toga povjerenik Vela. A ja ću uzeti nekoliko tableta za smirenje kako ne bih bio ovako nervozan. Hvala vam lijepa. Hvala Karl Heinz. Eh, riječ ima kolega eh, eh, Hvala gospodine predsjedavajući, govorit ću nizozemskim jezikom. Gospodine Falkenberg, kao izvjestitelju u sjeni za ECR, e želim vam dobrodošlicu u ovom odboru. vaša izjava nije baš bila jasna, ali ali ali mislim da zapravo niste otkrili svoje adute, niste ih stavili na stol. Ali na, nadovezat ću se na gospodina Florenca. Htio bih reći, gospodine Falkenberg, ja sam um, predstavnik Flandrije i kad je riječ e, o recikliranju, mi smo zapravo pioniri, mi smo predvodnici u području zelenog gospodarstva. I mislim da možemo iskoristiti naša praktična znanja kako bismo pomogli svima da dođu do zelenih ciljeva. Ako postoje ikakve sumnje o e, stavu ovog parlamenta mislim da danas su raspršene, ako je to uopće potrebno. I glasovanje o amandmanima e, je pokazalo vrlo jasno koji je stav parlamenta. E, parlament e, se jako zauzima za kružno gospodarstvo, ali opet ću se nadovezati na gospodina Florenca, amandmani o zadržavanju paketa na stolu su jasni dok su puno problematični e, i nejasni argumenti da, da se povuče taj paket. Ne znam zapravo što očekivati sad od, od komisije. Hoćemo li dobiti e, ambiciozniji paket od komisije? Ako da, recite nam to. Ili ćete spustiti kriterije za različite zemlje, ovisno o njihovom polazištu, dobivamo različite signale koji su dosta zbunjujući. I doista e, mi je teško imati neko jasnije stajalište. Veselim se novom paketu koji bi bio drugačiji od postojećeg, koji bi bio ambiciozniji, ali sumnjam da će to biti e, moguće s obzirom na vremenske rokove koje se je zadala komisija, to je do kraja ove godine. Dakle, nije mi jasno koja je situacija sada. Mi, naravno, želimo i dalje raditi na temelju prijedloga mi smo spremni uključiti se u proces poboljšavanja paketa i dobivamo stručna znanja, ekspertizu izvana, ali u svakom slučaju spremni smo nastaviti s radom. I hvala vam gospodine Falkenberg, mi smo spremni na suradnju. Imamo dobre prakse u Antwerpenu, u Flandriji i znamo da možemo imati velike ambicije i da taj paket predstavlja dodanu vrijednost. Može e, donijeti i u ekološkom i ekonomskom smislu e, koristi. I e, volio bih da se povjerenik i njegovo osoblje pridruže i slažem se još jednom s gospodinom Florencom. Šteta je što povjerenik nije mislio da bi bilo prikladno doći i obratiti nam se i razmijeniti s nama stajališta. Gospođa Konečna je sljedeća. Hvala gospodine predsjedavajući. Govorit ću u ime svoga kolege ja nisam izvjestiteljica u sjeni za ovaj dosje, ali on nije mogao doći danas, pa me zamolio da govorim u ime naše kluba. Mi smo u klubu jednoglasni. Povlačenje uopće nije um, jasno. I zapravo ne možemo nije nam to jasno s obzirom na to što nam je rečeno. Predstavnik komisije nam je rekao da komisija sprema do kraja ove godine ponuditi ambiciozniji prijedlog. To za nas znači da će se ambicije smanjiti, jer znamo koje su ambicije sadašnjeg prijedloga. Pa zapravo vi ne govorite istinu, kažete da želite nešto poboljšati, ali komisija se ponaša tako kako se ponaša i Njeno ponašanje pokazuje da će ambicije zapravo biti smanjene i taj paket je bio predlažen u okviru sedmog okvirnog programa za okoliš i samim time je on obavezan, on predstavlja obvezu. Dakle, ne radi se o tjeranju komisije, o forsiranju, ali mi smo preuzeli obvezu u okviru tog programa i ne mogu stoga razumjeti zašto se komisija odlučila za drugačiji pristup i ovaj e, prijedlog dobio je potporu i parlamenta i vijeća i građana koje zanima način gospodarenja otpadom. Tako da smo došli do jednog dosta širokog konsenzusa koji se sad zanemaruje. Stoga ću ponoviti e, u ime kluba goa da e, odbacivanje ovog prijedloga nama nije prihvatljivo. Nije prihvatljivo mijenjanje tog prijedloga ili iznošenje novoga, jer bi to značilo da cijeli rad gospodina Potočnika će se zapravo zanemariti. I e, konzultirali su se stručnjaci, javnost, e, znanstvenici i sada će komisija predstaviti nešto s čime se mi nećemo moći složiti. temelj koji imamo je dobar, komisija bi to trebala shvatiti i napraviti ustupak. U protivnom, izgubit će vjerodostojnost i, i to pred parlamentom i pred javnošću koja se slaže s ovim prijedlogom. Postoji široki konsenzus i e, trebate biti doista paživi. Ovo je vrlo osjetljivo pitanje koje ne treba pocijeniti. Hvala. Hvala, gospodin Jager Hvala gospodine predsjedavajući, ispričavam se što sam malo zakasnio. Vlak mi je kasnio. Gospodine predsjedavajući, ja sam i dalje zbunjen. Nije mi jasno što komisija radi s ovim paketom o otpadu i općenito s kružnim gospodarstvom. Ono što me iznenadilo odmah na početku ove rasprave, kada su krenule prve glasine parlamentom da će se paket možda e, povući, je to da nije bilo nikakvog opravdanja razloga i niti je postojala volja komisije da objasni zašto će to napraviti. Iskreno, ja još uvijek nisam čuo nikakve jasne argumente. Nisam čuo jedan valjani argument za povlačenje sadašnjeg paketa otpadu. E, povjerenik Timmermans je došao u klub e, liberala i nije iznio ni jedan valjani argument. On je govorio Um, o kružnom gospodarstvu i rekao da ovaj paket se koristi, se odnosi na samo polovicu tog kruga. Govorio je o komponentama ugljika uh, kojima se treba pozabaviti, ali zapravo nitko tko se bavi tom temom nije razumio o čemu je on govorio, kao ni itko drugi koji je bio na sastanku. Dakle, to je glavni problem. Nema argumenata i čini se da iz političkih razloga komisija zapravo želi pokazati svijetu da će na, napasti pravnu stečevinu i u svakom slučaju je neće povećati i da zbog toga želi povući ovaj prijedlog. Ono što e, povjerenik Timmermans nije rekao prošli tjedan u, e, na sastanku našeg kluba, a to se sada povlači kao argument, je da to u ekonomskom smislu nije dostatno, dakle ovaj prijedlog. Ali ako pogledate prijedlog, on započinje s ekonomijom, s gospodarstvom, govori o uštedama od 6 milijardi eura godišnje za europske, europsku industriju. Ne, mislim da se nigdje drugdje ne može pronaći mogućnost takvih ušteda u našoj industriji. Tako da bi ovo trebao biti jedan od temelja Junkerovog programa oživljavanja, odnosno oporavka europskog gospodarstva. Tako da sam potpuno zbunjen. Ono što će se sada dogoditi je da ćemo izgubiti puno vremena, barem jednu godinu, ali mislim da će se raditi o dvije godine. U srpnju je e, ovaj prijedlog predstavljen parlamentu. Ne možemo očekivati novi prijedlog sve do kraja ove godine, tako da ćemo sasvim sigurno e, kasniti dvije godine. I ne radi se samo o tome. Ono čega se sada najviše bojim je da kada će e, radna skupina komisije početi raditi na e, novom prijedlogu, vrlo brzo će shvatiti da je jako, teško pripremiti nešto što je bitno različito od sadašnjeg prijedloga. Tako da mislimo da će komisija očajnički tražiti nešto različito od sadašnjeg prijedloga što bi stavilo u novi, stavili u novi prijedlog. I e, novi prijedlog neće biti kvalitetniji. Stoga još jednom ponavljam. E, pozivam komisiju da razmisli ponovno o svojoj strategiji nećemo reći da će za dva mjeseca doživjeti veliki poraz kada iznesu tek minorne izmjene prijedloga. Ali u svakom slučaju to će oslabjeti našu e, ekonomiju, a upravo e, na, njezinom opravku radimo. Lek. Hvala, gospodin Škrlec. E, zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Dobar dan, gospodine Falkenberg. Dakle, e, izuzetno mi je žao što smo sada doživjeli potvrdu da se zbilja povlači e, ova, direktiva iz legislativne procedure. E, smatramo da je to na neki način bačeno vrijeme koje je potrošeno u zadnjih nekoliko godina kada se ulagao veliki napor i od E, DG Environmenta i, i e, povjerenika Potočnika da se zapravo cijeli, taj zakonodavni paket ovoga na neki način prilagodi. E, moramo također skrenuti pažnju da, da sadašnja komisija zapravo na ovaj način pokazuje ono što je što se dalo naslutiti u početku a to da je okoliš nekakva crna ovca zapravo u cijelom planu komisije u, ovom razdoblju jer e, e, e, gospodarenje otpadom nije samo i pitanje ekonomije zapravo i pitanje i zaštite okoliša. ono što je jako čudno zapravo da komisija obrazlaže da je taj program previše ambiciozan kada znamo da su iz zemalja članica upravo dolazile e, da, da hoće napraviti zapravo ambiciozniji program kad znamo da su iz zemalja članice upravo dolazile primjedbe da je ovo ambiciozno jer da ne mogu ispuniti sadašnje ciljeve koje su predviđene direktivom pogotovo za odlaganje za, za, za završetak odlaganja na odlagališta otpada. E, samo objašnjenje da se želi napraviti cijeli paket ambicioznijim kako bi se zaokružio cijela cirkularna ekonomija s ekodizajnom je u suprotnosti s onim što je gospodin juncker govorio tijekom svoje kampanje kada je baš direktivu o ekodizajnu isticao kao nešto što je zapravo negativno u cijeloj eu legislativi da zapravo opterećuje cijeli sustav. E, e, ono što bih e, na kraju istaknuo je da možda E, može čak da budem i na neki način i možda malo naslan, a to je da zahtijevamo od komisije da e, jasno pošalje poruku zemljama članicama da povlačenje ove legislative nije davanje znaka da se ne ispune ciljevi koji su zastani sadašnjom legislativom jer mnoge zemlje članice imaju problema da neće ispuniti e, prekidanje odlaganja otpada na odlagališta i ovo će shvatiti zapravo kao signal da mogu, da očekivati i daljnje produženje tih rokova. Hvala Evi. Hvala. Ja se također želim pridružiti komentarima koje su već kolege iznijeli. Odluka o povlačenju ovog e, paketa nije nikako dobar znak za početak rada ove nove komisije. Pridružujem se također kolegama u tvrdnjama da bi povjerenik eh, trebao doći pred naš odbor i dati nam odgovore na naša pitanja i to ne samo uzimajući u obzir troškove za studije i istraživanja koja su provedena, dakle ocjena učinka i tako dalje. To, za to je utrošen javni novac poreznih obveznika i o tome valja voditi računa. Osim toga, želim istaknuti da sada u ovom novom prijedlogu se ne mogu naći i još neki dodatni aspekti od kojih ću izdvojiti recimo pitanje također i preciznijeg naplaćivanja zbrinjavanja otpada i tu se treba također uvrstiti načelo nečišćivač plaća i također želim spomenuti pitanje za e, recikliranje organskih e, tvari jer e, je to važno za gospodaranje komunalnim otpadom. I na kraju želim se još osvrnuti na model spalionice otpada. To je zapravo jedan model koji nam omogućuje da smanjimo volumen otpada u budućnosti. Mislim da treba razmotriti model e, akumulacije otpada, a to je ono što naše društvo i čini. Dakle, to je bezobzirno nakupljanje otpada koji se zbrinjava kroz spalionice uglavnom. Evo, to je još e, nešto što trebamo imati u vidu. Hvala. Time smo završili sa pitanjima izvjestitelja u Sjeni, a sada ću dati riječ drugim kolegama i molit ću ih da budu što kratniči. Matijas. Hvala e, Rado ću biti kratak. E, gospodin Juncker je rekao da želi imati političku komisiju, a to je ono što smo i dobili. Mnogi su glasovali za to i to je ono što danas imamo. A danas smo nezadovoljni zato što e, gospodin Vela nije ovdje. A mogao bih nabrojati i druge, uključivo i gospodina Timmermansa. E, zapravo je e, ovdje riječ o političkim odlukama. S jedne strane imamo pritisak e, lobista, I zapravo mislim da se ovdje radi o krajnjoj nepažnji, odnosno grubom nemaru kada govorimo o postupanju sa ovim prijedlogom. To znači da ne dolazi do investicija i nema povjerenja u politiku. A ova mjera i ovaj paket, e, ako se povuče, nismo sigurni što će se zapravo dogoditi sa paketom, e, to znači e, da neće postojati spremnost za investicije. A to znači da neće doći ni do napretka kolega Demesmaker je govorio i zapravo ono što sada e, imamo je zapravo e, jedna e, možda kao neki mali šamar ili kritika. Mi nismo zadovoljni sa suradnjom sa komisijom. Ovo nije dobar znak. I to što se tiče samog sadržaja, a i što se tiče povjerenja investitora. E, to je veliki udarac. E, e, nisam siguran je li to dobro promišljeno. Nije ovo kritika samo gospodinu Falkenbergu, međutim on je ovdje i nadamo se da će to prenijeti. Mi se nadamo da će ta krivulja učenja u komisiji, posebno što se tiče političkih donositelja odluka, i tema održivosti da će ta krivulja učenja rasti jer možda ipak možemo u narednih nekoliko godina donijeti dobre zakone. Međutim, ovo je e, sporo, nespretno i nije dobro. I to u fazi u kojoj smo suočeni s drugim problemima i e, ne bismo se trebali svađati oko toga jesu li prijedlozi E, dobri ili ne. E, prijedlozi nikada nisu do kraja razrađeni, ali zato smo mi tu, zato je tu i vijeće i zato se u ovom domu mogu popraviti prijedlozi e, i možemo razmišljati možemo li onda imati dva čitanja umjesto jednog. Za poboljšanje je tu vijeće i parlament i zato molim da dovršite ovaj paket a ovaj argument da treba postati bolji, e, to je tako loš argument da nije mogao biti gori. Sad bi se trebali i ministri vanjskih poslova time e, baviti između Ukrajine, Palestine i svih drugih, e, trebaju se baviti i sa paketom o otpadu. Zapravo bi najbolje bilo da se provede diskusija o tome zašto se to dogodilo, to ne bi trebalo trajati predugo, nego bi se stvari trebale dovršiti i pokrenuti. Hvala. Sada kolegica Hauken, ali molim vas da budete doista što kraći jer e, inače ćemo morati kasniti i sa javnom raspravom. Hvala. Uh, Hvala lijepa. Imala bih samo jedno pitanje za gospodina Falkenberga. Koga vi to ovdje želite zavaravati? Vi dobro znate da se povjerenik Potočnik za ovo borio već godinama. A sada dođete ovamo i kažete nam da želite biti ambiciozniji. A ova komisija je zapravo zaštitu okoliša e, stavila vrlo nisko na svom popisu prioriteta. Ne postoji nešto što biste mogli učiniti da bude ambiciozniji. Da, mogli bismo tu spomenuti ekodizajn. Vi znate E, da e, je Juncker tijekom svoje kampanje govorio protiv te direktive. Molim vas da budete malo jasniji. Jer ovo, kako to sada radite, ako nastavimo igrati ovu igru, na koncu neće doći ni do kakvih rezultata, naprosto ćemo se zavaravati i nećemo moći raditi. Vi znate da su države članice kritizirale parlamente zato što je suviše ambiciozan, a sada na jednom komisija dođe i kaže da želi biti ambicioznija, a pritom ne kaže niti jednu jedinu riječ o čemu se zapravo radi, jedino spominje ekodizajn. A e, ispada da nam hoćete pokazati da je došlo do preobraćenja predsjednika komisije, a nema novih ideja. E, ispada e, da plemenite način da se e, osramotite ili sačuvate obraz može spasiti čovječanstvo jednoga dana. Prenesite mu to. Hvala. Izvolite, kolega Pot. Hvala lijepa. Biću vrlo kratak. Poznat sam po tome da E, blagonaklono gledam prema komisiji i gospodin Falkenberg to zna. Međutim, sada gubim strpljenje jer sve ono što je danas ovdje izneseno e, dobro je poznato. E, mi smo upoznati sa argumentima koje je koristila komisija, a ako čelnici komisije E, žele ustupiti pritiscima onih e, koji ne donose inovacije niti investicije i ako se boje e, nekolicine žutih kartona s kojima prijete neki od nacionalnih parlamenata molim vas da to naprosto kažete jasno i glasno ako tim komisije ne može vidjeti temeljem glasovanja u strasbourgu da Europski parlament doista želi zadržati ovaj paket o otpadu, onda mi je jako žao. Međutim, doista dvojim može li komisija podnijeti ambiciozniji paket ako vi ne vidite da parlament želi raditi na ovom paketu. E, prethodni govornik je to jasno formulirao. Prestanimo se zavaravati. Recimo to jasno i glasno. Neka povjerenik dođe ovamo i neka kaže e, ne, ja se bojim pritiska lobista iz industrije koji e, nisu ispunili svoje obveze. Neka to kaže nacionalnim parlamentima. Neka to učini, ali trebamo prestati sa ovim E, sramotnim e, sukobom e, o zakonodavstvu koji svi mi trebamo. Hvala. Sada gospođa Orlano. Hvala gospodine predsjedavajući. Direktiva koja je predložena, predložena odnosi se na temu koja mi je jako važna jer se odnosi na našu sposobnost da na najbolji mogući način koristimo prirodne resurse, te nam jamči pravi održivi razvoj. Međutim, htio, htjela bih reći da recikliranje ima tehnološki i tehnički trošak i zbog toga lokalne vlasti i privatna, privatna poduzeća moraju snositi e, te troškove. E, i stoga i organiziranje sustava kružnog gospodarstva ima svoje troškove. Trebamo poštovati poduzeća i um, lokalne vlasti jer će oni imati uh, troškove za proračun. Ne možemo ih tražiti um, nova ulaganja, ali kružno gospodarstvo zahtjeva duboku reorganizaciju. Stoga uh, od komisije treba tražiti da napravi um, evaluaciju dublju evaluaciju jer e, ona koja je napravljena do sada nije dovoljna da se istraže troškovi kružnog gospodarstva kako bismo bili sigurni da unija bude e, učinkovita u svom nadzoru razlike unutar unije mogu e, naštetiti takvom projektu države trebaju provesti duboku reorganizaciju da bi model kružnog gospodarstva zaživio hvala a sada dajem riječ gospodinu Peterleu. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Smatram da je pitanje otpada jedno od glavnih zajedničkih pitanja kojim se moramo baviti, ali kako bismo to učinili moramo voditi o tome iskrenu i otvorenu raspravu otpad e, ne smije postati predmet e, političke odluke i to puke političke odluke. Ono što bih ja želio vidjeti su obvezujući ciljevi. E, ne bismo ovdje trebali biti suočeni sa e, diskontinuitetom. Ne možemo glasovati za kružno gospodarstvo na jednom sastanku, a onda biti za nešto sasvim suprotno na drugom sastanku. E, filozofija prethodnog povjerenika što se tiče prirodnih resursa bila je dobra, posebno što se tiče upravljanja otpadom E, ovdje moramo biti svjesni toga da je ova tema iznimno složena. E, sektorski pristup neće nas odvesti daleko. Ono što nam je potrebno je jedan sveobuhvatni pristup e, pomoću kojeg ćemo objediniti razne aspekte. Dodao bih još jednu stvar. E, politika zbrinjavanja otpada iznimno je povezana i sa temeljnim ciljem koji nam je zajednički e, i nama i komisiji, a cilj je ostvariti konkurentnije gospodarstvo. Nadam se da će o tome biti još i riječi. Hvala lijepa. A sada zadnje pitanje, gospodin Flanagan. Hvala lijepa. Ovdje imamo jako puno prevoditelja na svakom odboru, ali izgleda da postoji jedan e, jezik e, koji se ne prevodi, a to je e, prevođenje blizgarija. E, treba, e, trebao bi nam prijevod kako bi netko preveo ono što govore predstavnici komisije na ljudski jezik. u ovoj uniji radi se o poslu, ne o malim ljudima. Radi se o, o profitu, a ne o zaštiti okoliša. I bez obzira na to koje blizgarije ona osoba tamo govori, prijevod u mojoj glavi kaže ne vjerujem vam, ne vjerujem komisiji i očito je da vi uopće ne vodite računa o okolišu. I zato je Junckerova komisija katastrofa i to je razlog zašto on e, još uvijek treba otići. Hvala vam lijepa. A sada dajem riječ predstavniku komisije da čujemo e, odgovore na ova pitanja. Izvolite. Um, Hvala lijepa. E, pažljivo sam slušao različite komentare i gledišta i čini mi se da e, se u najvećoj mjeri ponavlja stajalište koje se moglo čuti i na ranijim e, razgovorima i sastancima, posebno na plenarnom zasjedanju u Strasburu. E, drago mi je E, što čujem da postoji velika potpora prijedlogu komisije. E, nikada nisam čuo toliko oduševljenja e, u odnosu na neki prijedlog komisije tijekom cijele svoje karijere i rada u komisiji. Dolazio sam ovamo sa raznoraznim prijedlozima, a ispada da prijedlog e, koji komisija želi povući kako bi ga poboljšala ima najveću potporu u povijesti u parlamentu, a na neki način i u vijeću. E, u vijeću još nije e, definirano da će se to povući na prvom sastanku vijeća ministara okoliša imali smo dug popis pitanja i kritika. Neostvarivo, ambiciozno, e, složeni prijedlozi, e, velika birokracija i taj popis kritika je bio pozamašan. E, u brojnim razgovorima čuo sam slične reakcije. Takve reakcije dolazile su i iz parlamenta a i u sklopu razgovora sa predstavnicima klubova ili pojedincima. Dakle, na neki način drago mi je što čujem da je e, postojeći prijedlog nešto što se očito sada bolje razumije e, i taj prijedlog očito uživa e, dosta veliku potporu ja priznajem da sam e, izravno sudjelovao u pripremi tog prijedloga, međutim, e, nikada ne bih došao ovamo i rekao da je prijedlog savršen i da ne postoje mogućnosti za daljnja poboljšanja. E, Spomenuta su neka pitanja E, mislim da moramo e, stvoriti nešto što će dovesti do povjerenja investitora. I osim toga želimo da u ovom prijedlogu vodimo računa i onim e, osnovnim pitanjima zaštite okoliša. Ovaj prijedlog ima i značajan ekonomski učinak i sadržaj. E, a mi moramo osigurati da to bude nešto što će se učiniti na najbolji mogući način. Puno je bilo riječi o tome e, da se treba obustaviti odlaganje otpada, odnosno velikih količina otpada koji se može reciklirati. E, taj otpad se treba ponovno koristiti, i oporabiti, trebamo izbjegavati e, otpad, nastanak otpada, trebamo popravljati proizvode, a ne naprosto ih odlagati na odlagalištima. E, bilo je riječ i o argumentima država članica. Ti argumenti su bili puno snažniji kada smo slušali izravno države članice. Činjenica je da postoji e, dosta velik broj država članica koje odlažu preko 90% svog komunalnog otpada. Da, Flandrija i brojne druge regije pokazuju da postoji mogućnost za uvođenje promjena i da postoje mogućnosti da se e, linearno gospodarstvo pretvori u kružno E, posjetio sam neka od poduzeća i znam e, koliko znanstveno-istraživačkog rada i inovacija ulazi e, u pokušaje recikliranja PVC-a i drugih oblika plastike. Postoje i tokovi u kojima postoje visoke stope recikliranja. Međutim, još uvijek postoji veliki dio europskog gospodarstva gdje se to ne događa i to je pitanje kojim se moramo baviti. Moramo shvatiti zašto su neki u Europskoj uniji uspjeli smanjiti e, količinu komunalnog otpada koja se odlaže a zašto u nekim drugim državama više od 90% komunalnog otpada završava na odlagalištima. Radili smo na tome, postoje studije, procjene učinka, e, svi ti materijali postoje, neće se izgubiti. Analitičke aktivnosti e, koje su ugrađene u postojeći prijedlog e, i nadalje su na raspolaganju. Međutim, možda postoje neke stvari koje bismo još uvijek mogli razumjeti bolje E, u sklopu cijelog ovog procesa ja sam iznosio argument da postoje zakonodavni zahtjevi za države članice za 2015. da e, uspostave sustav odvojenog sakupljanja otpada za glavne tokove otpada, plastiku, papir, metale, staklo. I Jasna su stajališta što se tiče biootpada. E, ne smije se odlagati, a da ne prođe prethodnu obradu. Mi smo pokrenuli i procjenu kako bismo e, bolje razumjeli koje odvojene sustave prikupljanja su uspostavile e, države članice jer postoji zakonska obveza do 2015. i E, postavlja se pitanje e, ima li smisla e, uvesti odvojeno prikupljanje 2015. a onda još uvijek dopustiti odlaganje na odlagalištima i nakon 2025. Postoje određena tematska područja i segmenti gdje možemo biti ambiciozniji i mislim da bi moglo biti korisno sudjelovati u ovom dijalogu E, mi se slažemo da možemo dalje tražiti bolja rješenja. Ja vas samo molim da uvažite ono što je rekao potpredsjednik Timmermans. Komisija želi pripremiti sveobuhvatniji i ambiciozniji prijedlog. Molim vas da to shvatite ozbiljno i da to onda na koncu ocjenjujete temeljem onoga što ćete dobiti, a ne temeljem onoga što još nemate. Ja u svakom slučaju mogu reći da mi ulažemo konstruktivne napore kako bismo kreirali okruženje u kojem će ova politika zbrinjavanja otpada dati doprinos gospodarskom rastu u Europskoj uniji, otvaranju novih radnih mjesta. Znamo da postoje potencijali. Moramo pronaći najbolje moguće načine eh, kako bismo brzo iskoristili te potencijale. Čuli smo, uh, čuo sam uh, i da neki kažu da je vrijeme od ključnog značaja. E, razumijem to. Međutim, s druge strane ne smijemo zaboraviti da već postoji zakonodavstvo o svim ovim e, temama. Postoje i ciljevi koji su definirani u svjetlu programa za razdoblje do 2020. Većina država članica nije u poziciji da će uspjeti ostvariti ciljeve za razdoblje do 2020. U novom prijedlogu e, cilj je postaviti e, ambicioznije ciljeve za razdoblje do 2030. Mi ne govorimo o nečemu što će se dogoditi sutra. E, riječ je o području u kojem si možemo dopustiti da uzmemo malo vremena i ja mogu samo ponoviti. E, komisija nakon što je čula reakcije i argumente u parlamentu i reakcije država članica E, je odlučila da će pripremiti prijedlog, bolji prijedlog tijekom ove godine. E, ambiciozniji u nekim područjima, spomenuo sam neka od njih gdje će doći do dodatnih prijedloga. uključujući i proizvodnju proizvoda, e, a u cilju boljeg recikliranja. E, ne mogu sada ulaziti u dodatne detalje o svim segmentima e, gdje ćemo doraditi prijedlog. U svakom slučaju cilj je da to bude zakonodavni prijedlog koji će se moći provesti u svih 28 država članica Europske unije. Hvala lijepa. Grazie. Hvala ravnatelju, hvala vam kao prvo na tome što ste pristali doći u ovaj odbor, iako ste vrlo dobro znali iz prethodnih rasprava da dolazite na koridu i da sigurno nećete tu biti torador. No, prenesite našu poruku povjereniku, potpredsjedniku da ih ovdje očekujemo i da tražimo detaljno obrazloženje ove odluke. Sada možemo prijeći na sljedeću točku na dnevnom redu, a to je javna rasprava. Program je svima već na raspolaganju i ja bih odmah dao riječ izvjestitelju zato jer već kasnimo. Molimo one koji napuštaju prostoriju da to učine u tišini kako bi omogućili da nastavimo odmah sa javnom raspravom budući da već dosta kasnimo. Izvolite, gospođo Bonafe, izvjestiteljice. Hvala gospodine predsjedavajući, budući da već kasnimo i danas, e, osim toga imamo među nama važne goste, ja ću samo kratko uvesti ovu javnu raspravu. Pretpostavljam da se mnogi pitaju zašto smo insistirali na ovoj javnoj raspravi unatoč e, već prepoznatim poteškoćama. To je, rekla bih, svakako radi dosljednosti, ali i vjerodostojnosti. Iako sama komisija zapravo nije ispoštovala svoje obveze, no s naše strane smatramo da je korektno nastaviti s radom sve dok e, ovaj prijedlog e, ostaje na stolu. A nadam se da će tako biti i u budućnosti. Mi smo odlučili podijeliti ovu raspravu na dva dijela. Dakle, u prvom dijelu namjeravamo imati jedno općenito razmatranje kružnog gospodarstva, a u drugom dijelu ćemo saslušati glavne dionike i ukazati na kritične aspekte koji se svakako nalaze u ovom prijedlogu. Zašto smo odlučili da se u prvom dijelu pozabavimo kružnim gospodarstvom? Jasno je da je direktiva o otpadu dio paketa o okružnom gospodarstvu i temeljna direktiva, osim toga temeljna namjerava jest prijelaz iz linearnog gospodarstva u okružno gospodarstvo, a to naravno pretpostavlja da se polazi od učinkovitog korištenja resursa i zato imamo i ambiciozne ciljeve za oporabu, za recikliranje, a to je sve povezano sa otpadom koji se više ne smatra toliko otpadom koliko resursom koliko vrijednošću i to je zapravo pomak u e, razmišljanju u mentalitetu u odnosu na ono što smo činili do sada u prvom e, u drugom dijelu odnosno oprostite smo e, pozvali glavne dionike ja sam se u proteklih nekoliko mjeseci sastala sa glavnim dionicima i prepoznala sam i razne poteškoće sa ovim e, prijedlogom, e, naročito kada je riječ o metodologiji izračuna koja je jedna od dodanih vrijednosti jedinstvenoj metodologiji izračuna, ali to podrazumijeva i određene poteškoće, odnosno treba bolje vidjeti odakle se polazi u izračunu udjela recikliranog otpada i tako dalje i treba definirati pojam komunalnog otpada municipal waste što svakako treba revidirati i razmotriti i također imamo tu i pitanje proširene odgovornosti proizvođača no Bez obzira na ovo sve što sam do sada navela, smatram da je važno čuti mišljenja naših gostiju, naših panelista kako bismo imali materijala za raspravu i zato ćemo poželjeti dobrodošlicu i odmah im predati riječ. Hvala vam lijepa. Možemo započeti sa e, uvodnim izlaganjem. I molit ćemo govornika da se zadrži na šest minuta a prvi govornik je Jos Blériot iz e, zaklade Ellen MacArthur. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Neću, dakle, duljiti. Zaklada Ellen MacArthur, evo samo da je ukratko predstavim, je neprofitna organizacija osnovana u Ujedinjenoj kraljevini koja je osnovana prije četiri godine sa ciljem da se obrza prijelaz u kružno gospodarstvo a pri tome da se iskoriste mogućnosti u sadašnjem sustavu i da se obrazuju e, poslovni ljudi i poduzeća i da se ukaže na prednosti prijelaza sa linearnog gospodarstva koje se osanja na e, potrošnju sirovina ka e, u kružno gospodarstvo. Prvo pitanje na koje želimo dati odgovor je sljedeće. Dok sada Postoji čitav e, skup čimbenika koji ukazuju na mogućnost, ali i na potrebu takvog prijelaza. Postoji međutim i određeni pritisak na okoliš, naročito na ekosustave, a zbog toga Investitori i financijska zajednica traže od nas da iznađemo također i trajnije mogućnosti investiranja i stabilnije mogućnosti i da se otvore nove mogućnosti za rast i zapošljavanje. Također želim e, istaknuti pojavu novog e, oblika potrošača, nove vrste potrošača koji imaju pristupa uslugama koje novi proizvodi mogu pružiti i to je dobar način i otvaranja mogućnosti kada je riječ o mutualizaciji imovine i također o smanjenju potrošačkih dobara u okruženom gospodarstvu i naravno tu imamo i nove tehnologije i informacijske tehnologije kada je riječ o praćenju sljedivosti mi, mislim da je to također vrlo važno i korisno. Ako to grafički prikažemo, možda nije previše jasno, ali ispričavam se zbog toga, no kao što je rečeno prije, to uključuje više sektora i više dionika, no ako tu povećamo crtu između e, bioloških materijala i tehničkih e, materijala e, s jedne i s druge strane, a tehnički materijali bi recimo bili polimeri, vidimo gdje su tu prilike. Jasno je da u jednoj gospodarskoj analizi glavne prilike za gospodarstvo kada je riječ o energetskoj uštedi se nalaze upravo u sredini ovog prikaza. Dakle, kada je riječ o oporabi, o o prenamjeni tih materijala. To su sve strategije koje nam omogućuju da očuvamo materijale, a također uloženi rad tih e, proizvoda. Ako e, recimo usporedimo motor za automobil koji je napravljen od e, djevečanskih materijala od nule i motor koji je izrađen u istu vrstu usluge i jamstava imamo otprilike energetsku uštedu u visini od 85%, a to naravno ima i povoljan učinak i na emisije. No, na taj način e, se omogućuje i oporaba tih e, komponenti i e, rastavljanje takvih proizvoda i iskorištavanje tih elemenata kako ne bi došlo do kontaminacije, a to ima i povoljne implikacije po poslovne modele, jer ako proizvođači žele zadržati svoje proizvode kako bi ih iskoristili kao sirovine, onda to maksimizira njihovu imovinu i također smanjuje njihovu ovisnost od e, djevičanskih e, sirovina. I to može također i dovesti do novih e, poslovnih modela koji su više orijentirani kao učinkovitost, recimo poput leasinga. 2012. mi smo objavili jednu studiju, odnosno povjerenik Potočnik nam je omogućio da izradimo to izvješće i e, naša zaklada je pozvana da e, bude e, stručnjak za europsku platformu o učinkovitosti korištenja resursa i tu smo razmatrali i pakete o okružnom gospodarstvu i to je bilo vrlo produktivno i vrlo zanimljivo. Ovo prvo izvješće je istaknula, mislim da je netko već spomenuo te brojke, da e, postoji mogućnost za europsku proizvodnu industriju u um, sektoru složenih e, dobara, recimo kao što su to komercijalna vozila, neka elektronika i također u sektoru visokovrijednih materijala i kada je riječ o neto materijalnoj uštedi, to iznosi od 400 do 600 milijardi dolara godišnje, ovisno o materijalima koji se koriste i tu treba razmotriti neke prilagodbe u, u projektiranju, dizajnu i to ne iziskuje velike intervencije. Time želim naglasiti da tu mogućnosti postoje i naravno ako se stvore pravi e, preduvjeti u sustavu, politika to može ubrzati, no e, važno je prepoznati da su neka poduzeća već e, počela iskorištavati te mogućnosti. Dakle, to je stvar usklađivanja i također davanja pravih signala investitorima i mi smo krenuli tim putem i sada preferiramo kružni sustav u odnosu na linearni sustav koji donosi brojne nedostatke, a osim toga stvara i veće količine otpada. Evo, približavam se kraju svojih šest minuta i zato ću zaključiti drugo izvješće koje smo izradili razmotrilo je potrošno potrošnu robu um, i e, te aspekte našeg gospodarstva. Naravno da treba mnogo toga učiniti kada je riječ o zatvaranju petlje e, sa nutrientima i iskorištavanju nekih gospodarskih mogućnosti u tom smislu, ali također treba i riješiti pitanje u vezi sa iscrpljivanjem zemljišta i e, nutrijentima i e, fosfora. Dakle, treba zatvoriti te petlje i osigurati da nusproizvodi poljoprivrede se vrate u sustav. Dakle, za nas je hm, to dosta upstream program, dakle ne više onaj koji se bavi konačnim e, proizvodima, a e, treba također razmotriti kako e, se materijali komercijaliziraju na, na tržištu i kakve će strategije omogućiti maksimizaciju imovine i također smanjiti ovisnost o resursima koji nisu obnovljivi. Hvala vam lijepa. Prelazimo sada na glavne dionike. Prvi je Peter Kut, predsjednik Europske e, federacije za gospodaranje otpadom. Hvala. Imate isto vreme na raspolaganju. Evo, samo jedno pitanje o pridržavanju poslovnika. Nismo dobili ove prezentacije, ja ih ne mogu naći čak niti na stranici i komisiji, a teško je to vidjeti na zaslonu. Imamo li išta isprintano? Pitaću. Ok. Uh, li predsjednik? U redu. Evo, još malo pa ćete dobiti jedan primjerak prezentacije. Herr meine Damen und Herren Abgeordnete, ich danke. Poštovane dame i gospodo, uvaženi zastupnici, zahvaljujem na ovom pozivu i na e, mogućnostima da ovdje govorim e, o mogućnostima E, za zbrinjavanje, a govorimo u ime Europske federacije za zbrinjavanje otpada. E, imamo promete od oko 75 milijardi eura. Kružno gospodarstvo e, predloženo je i predstavljeno u lipnju 2014. Predstavio ih je tadašnji povjerenik Potočnik. S obzirom na ciljeve, na koncu ispada da je riječ o pogrešci i Naravno da kada je povučen prijedlog. Naravno da postoje određene opravdane kritike što se tiče kvota i tako dalje. E, poboljšanje e, prijedloga bi po našem mišljenju bio zadatak zakonodavnog procesa. Umjesto toga sada se razmišlja o tome da se paket povuče e, i ponovit ću to je pogrešan signal. E, što se tiče poboljšanja, bilo bi važno e, definirati odgovarajuće ciljeve i instrumente. Tu se ponajprije radi o financiranju e, kružnog gospodarstva budućnosti. Svi mi znamo da u prošlosti financijska sredstva vrlo često nisu bila povučena. U slučaju da su povučena koristila bi se za izgradnju odlagališta što znači e, da su zapravo bila u suprotnosti sa izgradnjom e, infrastrukture za budućnost. Okvirna direktiva o otpadu iz 2008. je nešto što bi trebalo mijenjati s obzirom na to da se mogu ostvariti značajni e, pomaci ukoliko dođe do javno-privatnog partnerstva. Zakonodavstvo na europskoj razini E, je nužno e, posebno kada govorimo o provedbi. Potreban nam je europski plan zbrinjavanja otpada kako bi na razini Europe postojao pristup infrastrukturi e, i što bi bilo u skladu sa kategorizacijom otpada. Primjerice, razvrstavanje otpada danas se odvija u postrojenjima u kojima je zapravo potrebno više od 5 milijuna ljudi, a to će biti potrebno, e, to će biti moguće jedino ukoliko dođe do tjesne suradnje raznih regija. E, poštovane dame i gospodo, e, postoje brojne teorije koje razni stručnjaci podržavaju. Prethodna komisija E, smatrala je da postoji mogućnost e, otvaranja 580 tisuća novih radnih mjesta ukoliko dođe do e, izmjene u propisima o zbrinjavanju otpadu. U Njemačkoj na takvim radnim mjestima rade milijuni. Ono što je važno je i korištenje obnovljivih izvora energije. Kada se radi o mogućnostima za gospodarski rast e, i ako to želimo osigurati, onda ne smijemo odustati od ovakve inicijative. E, potencijalno povlačenje ovog paketa u razvijenim strukturama Skandinavije, Beneluxa, Njemačke e, vjerojatno neće uzrokovati neku veliku štetu. Međutim, ako govorimo o novim državama članicama, one su sve suočene s velikim poteškoćama što se tiče roka od 2020 te kako bi e, ostvarile ciljeve što se tiče stopa recikliranja. Upravo u ovim zemljama povlačenje paketa doživljava se kao određena poruka koja je pogrešna u svjetlu svih ostalih poteškoća i stoga apeliram na vas e, da ne odašiljete takvu poruku. Hvala. E Hvala. Sada molim e, gospodina Barzaka iz Europskog ureda za odkoliš da uzme riječ. Hvala. Hvala što ste poslali Europski ured za okoliš koja je nevladina organizacija koja daje glas građanima. Ovo je vrlo pravovremen trenutak za raspravu o ovome budući da se bavimo novim zakonodavnim paketom. I doista pozdravljam pažnju koja je poklonjena tome i to trebamo nadograditi i trebamo E, iznaći bolje načine za gospodaranje otpadom i e, podijeliti iskustvo među raznim dionicama. E, naš ured je ured koji okuplja 440 raznih nevladinih organizacija za okoliš e, koje zastupaju 15 milijuna građana. Evo imamo tu našu izjavu, to vam je i na stolu, u kojoj iznosimo sve protuargumente, lažnim argumentima gospodina Timmermansa koji namjerava povući ovaj prijedlog. Niti jedan od njegovih argumenata ne e, može držati vodu. No, pozabavimo se suštinom, e, zato jer ćemo se tijekom rasprave sigurno vratiti na politička e, pitanja. Dakle, 7 e, milijardi ljudi razgovarali smo o obvezujućim ciljevima koje su predložene ovdje i koje predlaže vijeće i to je dokument koji sadrži smjernice i kojeg se trebamo držati jedino konkretno sredstvo za e, postizanje ovih e, obvezujućih ciljeva je upravo ovaj e, dokument, da to je cilj broj dva o učinkovitosti resursa ili cilju broj četiri. E, ovaj prijedlog e, svakako ide u tom pravcu i nema smisla sada odgađati ovaj prijedlog jer inače nećemo ostvariti ove ciljeve do 2020. godine. E, želim zahvaliti svim zastupnicima koji su podržali svojim glasovima prošlog utorka do da se zadrži ovaj prijedlog paketa. Nije slučajno da je, e, su tri od e, tih amandmana usvojeni velikom većinom. Iako nije bilo rezolucije iz jasnih političkih razloga, ipak je parlament odasao jasnu poruku i Europska komisija ne smije se oglušiti na tu poruku. Također e, i zastupnici su poslali sva pisma, imamo zaključke vijeća iz listopada, iako su neke zemlje članice iznijele neke e, zadrške, ali još uvijek imamo ovaj paket i također e, vijeće u prosincu dalo snažnu potporu ovom paketu ovakvom kakav je sad, dakle protivi se povlačenju. Odbor regija i Europski gospodarski i socijalni odbor je počeo raditi na tome, dakle sva e, tijela Europske unije rade na tome. Zatim tu su i općine, industrija, nevladine organizacije, a svi su tu glasovi e, zanemarili, to je zanemario povjerenik Timmermans i mislim da bismo se trebali snažno tome usprotiviti. No, pozabavimo se suštinom. E, svi ste već vidjeli ovaj kružni prikaz. Kružno gospodarstvo je sada u modi, no prije nego što e, budemo raspravljali o tome tijekom ovog mjeseca, želim naglasiti jedno. Ovi krugovi ne smiju se kretati brzo nego sporo. Što to znači? E, Proizvodno se treba također produžiti oporabom i produljenjem trajnosti proizvoda. Dakle, ovi krugovi osim toga trebaju biti mali. Zašto? Kao što ste e, sami rekli, e, ovi tijekovi otpada nisu nužno e, nešto što obuhvaća velike količine i trebamo izbjegavati suvišen otpad poput jednokratnih predmeta i robe. No, imam jedno pitanje. Kako vratiti industriju u Europu? Smatrate li da je to moguće? Sretno vam ako pokušate, no ono što mi možemo učiniti jest dati poticaje sekundarnoj postpotrošačkoj industriji, što znači popravljanju i recikliranju. I ti se e, poslovi mogu vratiti, ta se radna mjesta mogu vratiti u Europu i to se može odnositi na elektroniku, tekstil, e, namještaj, plastiku i tako dalje. Izradili smo jedno izvješće koje možete skinuti s naše web stranice o učinkovitosti resursa gdje e, govorimo da ovim ambicioznim ciljevima i politikama možemo osvoriti do 800 tisuća radnih mjesta, što znači da se jedan e, od šest mladih ljudi koji su nezaposlenosti mogu vratiti na posao. No, ja bih e, htio također istaknuti da nam trebaju obvezujući ciljevi i ovo je razlog zašto. S lijeve strane vidimo e, recikliranje materijala. U deset godina smo ostvarili napredak zato jer smo imali obvezujuće ciljeve. S desne strane imamo recikliranje biootpada, a to imamo samo dobrovoljne e, smjernice i zbog toga što nismo imali obvezujuće ciljeve nismo ostvarili napredak. Zbog toga nam trebaju obvezujući ciljeve. Kao što su e, rekli kolege, treba nam paneuropsko zakonodavstvo. Ja e, predstavljam i predsjedavam e, radu skupinom za otpad koja zastupa i zemlje sa istoka i sa zapada Europe. Ja sam osobno Poljaka, poznajem i situaciju u Češkoj i u Slovačkoj. E, Tam postoje pogoni za e, obradu otpada i planovi za te e, pogone nisu uopće ambiciozni. Zbog toga nam trebaju europske obveze na europskoj razini, zato je zemlje, zemlje same po sebi neće sam ništa učiniti. Dakle, treba nam osim toga i ekodizajn i mnogo toga drugoga, ali nemam vremena zadržati se na tome. U zaključku, što e, znači ambiciozni prijedlog koji će se eventualno vratiti ako se ovaj povuče? Za mene i kolege postoji i jedna jedina opcija, odnosno da se zadrži sadršnja e, razina ciljeva, ambicioznosti ciljeva, plus e, da se tome pridoda ono što je sadržano o, u direktivi o kružnom gospodarstvu. Dakle, ovi nezakonodavni dijelovi bi se mogli uključiti u zakonodavni dio i to za mene znači ambicioznije i ne mogu prihvatiti ništa drugo. Treba nam europsko kružno gospodarstvo što prije kako bi europska budućnost bila svjetlija. Imamo sve sastojke koji su nam potrebni i treba nam samo politička volja. Hvala vam. Sada predajemo riječ Filipu Brandoliniju, članu Municipal Waste Europe, komunalni otpad Europe. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, hvala odboru na pozivu. Ja predstavljam e, dvije europske organizacije Municipal Waste Europe koja okuplja nacionalne udruge organizacija za gospodarenje otpadom i CEP koja predstavlja ponuđače usluga od općih e, interesa i CEP je jedan od tri socijalna partnera koje priznaje Europska komisija. E, CEP i Municipal Waste Europe su pozdravile paket o kružnom gospodarstvu i smatraju da ovo predstavlja važan korak ka kružnijem gospodarstvu u kojem će učinkovitost resursa postati ključni čimbenik za omogućavanje gospodarskog rasta i više zaštite okoliša u Europskoj uniji. Konkretnije gledano, paket za kružno gospodarstvo prepoznaje ključnu ulogu koju ima zbrinjavanje otpada. Mi smatramo da zbrinjavanje otpada treba značiti upravljanje resursima i to na učinkovit način. Također želimo istaknuti da kako bi se ostvarila potpuna provedba hierarhije otpada unutar kružnog gospodarstva da treba polaziti od prevencije i pripreme za oporabu koji su važni koraci kako bi se ostvario uspjeh čitavog paketa. Nadamo se da će se prijedlozi sadržani u ovom paketu zadržati i paket o kružnom gospodarstvu donosi novu definiciju komunalnog otpada, odnosno municipal waste. Mi smatramo da ta definicija treba biti u skladu isključivo sa porijeklom, prirodom i sastavom otpada i da se ne smije nadovezati na veličinu poduzeća, na e, dimenzije komunalnog poduzeća koje zbrinjava otpad, niti se ne smije nadovezivati na način prikupljanja otpada i osim toga treba se što prije uskladiti sa europskim katalogom otpada. Također smatramo da su e, ciljevi u vezi sa recikliranjem doista značajni, a u tom smislu je od prioritetne važnosti utvrditi jednu jedinstvenu metodu za izračun stope recikliranja i ta se metodologija treba temeljiti na outputu iz e, prvog probira, iz prvog odabira. Također, ove ambiciozne ciljeve treba popratiti i sa realističnim načinima ostvarivanja tih ciljeva. Ti novi ciljevi stoga se trebaju prilagoditi i razraditi uzimajući u obzir konteksta, a taj kontekst e, treba uzeti u obzir i činjenicu da se sada definira iznova komunalni otpad, da se definiraju i metodologije izračuna i da treba uzeti u obzir i rezultate koje su do sada ostvarile 28 zemalja članica u gospodaranju otpadom. Također smatramo da recikliranje treba poboljšati i u smislu količine i u smislu e, kvalitete kako bi se mogao taj materijal učinkovito reciklirati. Također treba odrediti konkretne ciljeve za recikliranje za određene vrste otpada koje su od posebnog značaja tu bismo recimo mogli navesti prehrambeni otpad i također organski dio otpada. Smatramo također da je proširena odgovornost proizvođača važan instrument za postizanje ciljeva kružnog gospodarstva i također za ostvarenje ovih e, ambicioznijih e, ciljeva u recikliranju. Dopustite mi da dodam također da se treba ojačati i tržište recikliranim materijalima i zbog toga u tom smislu smatramo da e, kriteriji end of waste za otpad tu otvaraju velike mogućnosti. Također, ekodizajn Ekološki dizajn je ključan za postizanje ciljeva kružnog gospodarstva i predstavlja jedan od ključnih preduvjeta za uspješno ostvarenje ciljeva koje smo ocijenili ambicioznima, ali koje ujedno smatramo i ostvarivima. Kako bismo ostvarili te ciljeve, trebamo također razviti integriranu mrežu pogona za recikliranje i oporabu. I pri tome smatramo da e, s obzirom na tehnološku e, aspekt treba i bolje osposobiti i druge e, pogone recimo za razvrstavanje i za anaerobnu razgradnju. To će donijeti velike koristi zemljama članicama, naročito po pitanju zapošljavanja, rasta, E, naročito u stvaranju takozvanih zelenih radnih mjesta u našim zemljama. Uspješnost zemalja članica u gospodaranju otpadom e, pokazuje da treba razviti ovakvu infrastrukturu, naročito za recikliranje i oporabu. I na kraju dopustite mi da iznesem određena razmatranja o ciljevima odlaganja otpada na odlagališta. Smatramo da je smanjenje količine tog otpada i da su ciljevi koje paket donosi ključni čimbenici za ostvarenje kružnog gospodarstva. Te se ciljeve treba realistično zacrtati. Tu treba predvidjeti i e, faze napretka i ostvarive korake. Dakle, nadamo se da će se do tisuće 25. godine i do 2030. godine odrediti koje korake treba ostvariti. E, ciljevi e, recikliranja i također e, smanjenja otpada na odlagalištima se trebaju primijeniti na sav otpad, a ne samo na komunalni otpad. Hvala. Hvala i sada imamo posljednje izlaganje prije rasprave Virginia Jensen, ravnateljica Europene. Izvolite. I would like to thank the chair. Hvala izvjestitelju i predsjedavajućem što ste nas pozvali. Također zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni i ostalim zastupnicima koji su e, ostali na e, raspravu mi ćemo, mislimo da je održavanje javne rasprave jako dobar signal da se želi zadržati ovaj paket. Od početka je Europen podržavao taj prijedlog, iako postoje područja, tri područja u kojima se mogu stvari popraviti. I dalje ćemo nastaviti surađivati s vama i s komisijom i svijećem kako bi se sve to popravilo, kako bi taj paket ostvario cilj eh, kružnog gospodarstva. Europen e, je europska organizacija za ambalažu i okoliš. Mi smo neobična organizacija. E, mi e, predstavljamo različite uravnotežene stavove od proizvođača, dobavljača, dizajnera do korisnika i mi ne favoriziramo nijedan ambalažni materijal. Već 20 godina nastojimo postići veću učinkovitost res, korištenja resursa u proizvodnji e, ambalaže e, želimo okruženje u Europi gdje e, tvrtke mogu poslovati i, gdje nude proizvode koje odgovaraju gospodarskim, ekološkim i društvenim potrebama. Mi mislimo da jasne da jasan Um, ostvariv, pošten i usklađeni uh, okvir Europske unije može dovesti do uh, kružnog gospodarstva u Europi. Uh, trebamo imati usklađene definicije, definicije i metodologiju za definiranje ciljeve vezane uz, um, uz um, recikliranje. Definiranje realističnih ciljeva te e, zadržavanje unutarnjeg tržišta. To mora biti glavno načelo u ovome paketu. to su tri e, potrebe vezane uz politiku koje će dovesti do e, više inovacija, više novih tehnologija i konkurentnosti u Europi. Također ćemo postići, se približiti ostvarenju cilja Um, održivog uh, rasta i otvaranja radnih mjesta. Sad bih htjela nešto više reći o te ta tri koraka. Prvo, trebamo imati usklađene definicije i jasnu metodu izračuna uh, za recikliranje. Sve se to mora uh, ravnomjerno koristiti u cijeloj Europi. Trebamo isto tako na temelju koraka jedan definirati realistične ciljeve vezane uz recikliranje i e, trebamo imati usklađeno izvještavanje za dobre investicije i dobro gospodarenje otpadom. Potrebno je utvrditi koji su to stvarni izazovi za e, zadovoljavanje potreba. Kao što znamo, dijelovi europskog zakonodavstva su i dalje izazov u implementaciji za neke države članice i e, postoje velike razlike u e, razini ostvarenja europskih ciljeva. Razina uspješnosti e, i isto tako razina razvijenosti infrastrukture, to treba uzeti u obzir pri zacrtavanju ciljeva. Trebamo vidjeti kako ostvariti te ciljeve vezane uz recikliranje. To nas dovodi do proširenje neproizvođačke, odnosno odgovornosti proizvođača. time se proši, e, proširuje odgovornost proizvođača sve do faze završetka e, životnog vijeka proizvoda. E, potrebne su su europski programi koji će pomoći proizvođačima da e, zadovolje sve potrebne kriterije. Potreb, e, potrebni su nam e, obvezni zahtjevi, minimalni zahtjevi vezani uz uspješnost na razini Europske unije, kao i europske smjernice o ulogama i odgovornostima svih aktera uključenih uz gospodarenje ambalažnim otpadom. E, države članice trebaju imati slobodu kada će uvesti proširenu odgovornost e, proizvođača te imati fleksibilnost e, uvođenja takvog programa koji odgovara nacionalnim potrebama i specifičnostima. Zašto industrija želi više mjera u ovom području? Obvezujući minimalni zahtjevi će dovesti do toga da i neprofitne i profitne organizacije dakle koje više nisu u vlasništvu proizvođača, da mogu e, funkcionirati, e, odnosno igrati prema istim minimalnim e, pravilima. To će dovesti do veće konkurencije, veće učinkovitosti i više inovacija. Ti zahtjevi trebaju biti nadopunjeni europskim smjernicama o jasnim ulogama i odgovornostima svih aktera uključenih u provedbi proširene odgovornosti proizvođača. Time će se povećati odgovornost svih proizvođača, e, tvrtki javnih i e, privatnih e, koje se bave gospodarenjem otpadom i tako dalje. Kad je riječ o proizvođačima, njima će biti jasnije koje su njihove uloge i odgovornosti. Ne možemo prihvatiti da komisijin zakonodavni prijedlog stavlja cijeli trošak E, gospodaranja otpadom e, na leđa proizvođača da se pritom ne definiraju e, uloge odgovornosti ostalih aktera. A mi kao proizvođači nemamo nikakva, nikakav utjecaj na učinkovitost i uspješnost programa za proširenu odgovornost proizvođača. Mi smo također pripremili e, osnovne činjenice o proširenoj odgovornosti e, potrošača kao i naše stajalište o istoj, to možete e, naći na lozu u dvoranu. Također mislimo da je načelo unutarnjeg tržišta i dalje bi trebalo biti ključni temelj zakonodnog paketa potrebno je smanjiti transakcijske troškove, bolja alokacija resursa i tako dalje. E, svi trebamo znati da je razlog postojanja naše direktive kada je donesena početkom 90. godina je bila to što okolišne mjere su zapravo narušavale tržišnu e, utakmicu. Pozivamo kreatore politika da zadrže cjelovitost unutarnjeg tržišta i zato e, zakonodavstvo o otpadu bi ne bi trebalo natjerati države članice da da usvoje nacionalne mjere vezane uz e, dizajn e, ambalaže jer će to dovesti do narušavanja i fragmentiranja unutarnjeg tržišta inovacija e, rast i otvaranje novih radnih mjesta su i ciljevi kružnog gospodarstva stoga pozivamo kreatore politi europskih politika da riješe ova tri izazova europen drži da sadašnji prijedlog bi trebao proći cijeli zakonodavni e, postupak i e, primili smo na znanje da će komisija povući ovaj e, prijedlog i ponuditi novi. Želimo i dalje surađivati s Europskim parlamentom i drugim europskim institucijama kako bismo bili sigurni da buduće europsko zakonodavstvo u ovom, ovom području bude snažnije i da dodatno podupire održivi rast. Hvala i sada odmah prelazimo na pitanja izvjestitelja, izvjestitelja u sjeni te članova kom, e, odbora. Odmah predajem riječ našoj e, izvjestiteljici gospođi Bonafé. Izvolite. Ja želim odmah postaviti pitanje. Naime, čini mi se da možemo reći da je u prethodnoj raspravi jedino prihvatljivo obrazloženje povlačenja ovog prijedloga koji je iznio gospodin Falkenberg, taj da nedostaje poglavlje o tome kako financirati infrastrukturu koja nam treba omogućiti ostvarenje ciljeva za recikliranje koji su predviđeni. Jedan od naših govornika je spomenuo strukturne fondove, no uz strukturne fondove znamo da na raspolaganju imamo i Junckerov plan ulaganja. Dakle, ja se pitam, a pitam i govornike, kako smatraju da se može poboljšati ovaj plan ulaganja kako bi se moglo omogućiti postizanje predviđenih ciljeva recikliranja. Imamo li drugih pitanja? Jan? Imam, Imam isto pitanje, stoga ću saslušati pametne odgovore koje možemo očekivati. Ima li pit, u redu, ima li pitanja zastupnika, odnosno članova odbora? Nema? Dobro. Onda ćemo prvo dati riječ prvom govorniku kako bismo čuli odgovor na pitanje naše izvjestiteljice. Izvolite. E, hvala. Mislim da je potrebno ulagati u programe i infrastrukture koje će pomoći e, uspostavi obrnute logistike. Jer kao što smo vidjeli da velik dio cirkularnosti ovisi o tome e, hoće li se ti materijali, odnosno sirovine, vratiti u proizvodnju i stoga nam je potrebna sposobnost uvođenja e, obratne logistike. E, kad je riječ o e, dizajnu i odabiru materijala, to je nešto u što ne treba ulaziti. I odabir materijala se može povezati s time da ne treba može, dakle može se reći da ni, nisu potrebni hibridni materijali koji se ne mogu ponovno upotrebljavati. obratna logistika, programi prikupljanja, treba vidjeti mogućnosti e, bioderiviranih materijala i kako potaknuti taj dio ekonomije i vidjeti e, koja istraživanja o novim materijalima te koje bi moglo biti njihovo mjesto u proizvodnji ili e, se možda mogu vratiti u prirodni okoliš pa se na taj način pojača prirodni e, kapital Dakle, novi materijali, obrnuta logistika i sposobnost e, dizajna vezana uz e, razmontiranje i ponovno sastavljanje. Hvala. Sljedeći govornik. Hvala lijepa na postavljenom pitanju. E... Fajt se jako puno bavio u zadnjih nekoliko godina e, sa ovim pitanjem. E, na koji način to riješiti posebno u onim državama članicama koje još uvijek ne raspolažu postrojenjima i infrastrukturom koja je potrebna za gospodarstvo u kojem se provodi recikliranje. U zadnjih nekoliko godina smo ustanovili da skoro da se nisu povlačila sredstva iz Brisela u tu svrhu. Jednim dijelom su se povukla, ali su se koristila za svrhe koje nisu bile u skladu sa onim što je definirano u direktivi. U većoj mjeri su se modernizirale deponije, odnosno odlagališta, a to zapravo nije predviđeno onom hjerarhijom. E, ponešto je ostvareno zahvaljujući pritisku parlamenta. Postoji dogovor da strukturni fondovi moraju biti usmjereni e, na ciljeve zbrinjavanja otpada. To je veliki pomak. E, moramo biti svjesni realnosti, posebno u velikim gradovima, u novim državama članicama. Vidjeli smo e, da je jednim dijelom u interesu općina i zajednica da ostvare investicije koje mogu ostvariti brzo. E, vrlo često se radi o sanaciji ili izgradnji od odlagališta. E, malo je to teže kada se radi o potrebnoj infrastrukturi za razvrstavanje otpada. Tu je jako važna i tema kapaciteta. I stoga bismo imali prijedlog da se u budućnosti više vodi računa o tome da se ne potiču samo javne investicije, nego i investicije primjerice iz modela privatnog javnog partnerstva jer tu postoji mogućnost da se koriste stručna znanja privatnog sektora što se tiče izgradnje postrojenja za razvrstavanje a to je povezano i sa interesima zajednica za komunalna postrojenja za razvrstavanje otpada. To bi predstavljalo veliki napredak. Na taj način može se ostvariti jako puno. Primjerice, E, sada je sve skuplje odlagati otpad e, na razini općina, ali stoga postoji veliki interes da se ostvare velike investicije e, koje bi dovele do toga da se smanji količina otpada koja se odlaže na odlagalištima. Potrebno je mobilizirati dodatna sredstva, eventualno iz novog fonda i to bi onda bio veliki napredak. Na taj način bi se moglo ostvariti jako puno u novim državama članicama i upravo zato nam se čini besmislenim da se s jedne strane radi na tom programu, a s druge strane e, da se e, povlači inicijativa koja bi zapravo mogla dovesti do tih rezultata. Ja ću biti kratak jer su moji kolege e, sve lijepo objasnile. Mi trebamo biti jako pažljivi, pogotovo u istočnim zemljama koje trebaju nadoknati za ostatak u e, recikliranju. Trebamo se pobrinuti da, e, da ne previše investiramo u neke stvari. Ali imam tu određenu dilemu. Nije u redu da je opravdanje za povlačenje je to što će investicijski plan Junkera preuzeti neke stvari. Mislim da nije u redu reći da će e, Junkerov plan dovesti do primjene ovoga, čak i ako se povuče prijedlog. Mislim da to nije u redu. Gospodin Brandolini. Hvala. Mi smatramo da treba svakako podržati istraživanja o materijalima i proizvodima kako bismo omogućili njihovu oporabu i stvorili mogućnosti za njihovo recikliranje i produljenje njihovo trajanje. Također treba podržati istraživanje o pogonima za oporabu i recikliranje otpada i kako bismo poboljšali učinkovitost tih sustava, ali isto tako kako bismo mogli tamo usmjeriti i one vrste otpada koje ne privlače toliko pozornost javnosti, no ipak ako se takve vrste otpada obrade i oporabe, ne odlažu na odlagališta, onda mm, ćemo imati velike koristi od toga. Tu mislim e, recimo e, na otpad poput e, mulja iz pročistača vode i slično. Također, u određenim područjima Europe koja imaju manje infrastrukture treba promicati integrirane sustave koji obuhvaćaju cijeli ciklus od prikupljanja otpada do pogona za oporabu i recikliranje ili konačno zbrinjavanje otpada. Treba također razraditi planove za takva područja i u svjetlu tih planova treba predvidjeti izgradnju pogona za sve faze u ciklusu, ne samo za neke faze, što će nam omogućiti ostvarenje ciljeva kružnog gospodarstva. Mislim da su prethodni govornici rekli već puno važnih stvari. Ono što mogu dodati da kad govorimo o ulaganjima, mislim da trebamo prvo uložiti u jasno zakonodavstvo u području uh, gospodarenja otpada. To će već biti od pomoći državama članicama kojima je potrebna veća uh, potpora državama članicama kojima je potrebna potpora u boljem planiranju uh, gospodarenja otpadom. Treba ulagati više u bolje tehnike razvrstavanja, i tako dalje. Treba dijeliti informacije između državama članicama o recikliranju. I za nas je bilo važno vidjeti gdje možemo uložiti više u istraživanja, u inovativni dizajn ambalažiranja, ambalaže, e, pritom uzimajući u obzir potrebe zaštite okoliša i potrebe potrošača uzimajući u obzir e, zaštitu e, proizvoda i funkcionalnost ambalaže. Pa e, možda postoji još jedan element koji ne smijemo zanemariti, a to je ulaganje u obrazovanje. Ne smijemo zanemariti potrošače, pogotovo ih treba podučiti boljem razvrstavanju otpada. na to se mogu usredotočiti škole Treba vidjeti e, postoje li sredstva kako bi djeca o tome počela učiti dok su još e, mala, kako bi podigli razinu svijesti potrošača. Hvala. Imamo li možda još pitanja? Izvolite, gospođo Bonafe. Evo, iskoristit ću priliku. Volete un po' soft, però... Ovo je jedno možda blaže pitanje, no kad bih e, ja trebala prepoznati ograničenje ovog e, prijedloga, rekao bih da, rekla bih da je skromniji po pitanju mm, food waste, odnosno prehrambenog otpada, nešto skromniji. Dakle, rekli smo da postoji jedna hierarhija otpada koju treba poštivati i mislim da bi tu trebalo poduzeti ipak jedan ambiciozni korak. To je odluka koja je na zakonodavcu, ali do sada smo govorili o vjerodostojnim ciljevima. Dakle, pitam se jesu li uvjerljivi, jesu li uopće zamislivi takvi ciljevi u smislu smanjenja. Hvala. Sada i gospodin Flanagen ima pitanje. Kad je riječ o onome što je posljednja govornica rekla, gospođa Virginia Jansens, o tome e, da se djecu treba i odrasle podučiti e, tehnikama razvrstavanja otpada, Mislim da je to moguće u određenoj mjeri, ali raznolikost različitih e, stvari od koje, koje vi trebate razvrstavati je stvarno nešto što predstavlja poteškoću potrošačima. Da, u redu. Dobro je da za okoliš da e, perete e, tetrapake i da biste ih poslije razvrstali, ali pritom se troši voda, energija i tako dalje. No dobro, ne bi li bilo smislenije da da ta e, lažna okolišna ekonomija koja podrazumijeva e, da se nešto mora prati, da bi se to moglo zamijeniti e, korištenjem više biorazgradivih materijala u ambalažu. A osim toga bi došlo i do manje kontaminacije i manje e, zabune. Dobili smo isto tako poruku posljednjeg povjerenika i mislio sam da nikad neću doživjeti dan da poželim da se vrati, ali on je rekao da bi bilo uvjerljivije da, da ne e, povuku paket. Dakle, čak ni posljednji e, povjerenik, odnosno bivši povjerenik e, ne vjeruje ovoj ekipi. Hvala, sada predajem riječ govornicima da kratko odgovore na pitanja. Hvala, gospodine predsjedavajući. Možda nije na nama da komentiramo o vjerodostojnosti i ostvarivosti kvantitativnog cilja, ali slažem se s, gospodinom Flanagenom koji je rekao da da je sljedeći korak da se ide uzvodno prema, dakle, u lancu proizvodnje, a ne da se zapravo ublažavaju posljedice. Ne smijemo ne smijemo zaboraviti da da je bolje rješavati probleme u, dakle, na njihovom početku, na začetku, a ne nalaziti načine da ublažimo posljedice. Mislim da postoji i zakonodavstvo koje ide u tom smjeru. I, mislimo da je to dobar put i u kontekstu kružnog gospodarstva. Gospodin Kurz. Hvala lijepa. E, točno istraživanje nastanka otpada, e, primjerice obzirom na e, prosječno starost stanovništva, gustoću naseljenosti, e, proizvedne metode. E, sve je to nešto što treba promatrati diferencirano. Mislim da postoji cijeli niz dobrih inicijativa, posebno u području gospodarstva. E, proizvodnju je potrebno oblikovati na način e, da se bolje koriste resursi i da nastaje manje otpada. Što se tiče komunalnog otpada, tu je zapravo potrebna promjena u ponašanju, ali to je nešto što ne mogu zamisliti ukoliko e, imamo E, stagnaciju što se tiče e, broja stanovnika, primjerice kao u njemačkim velikim gradovima. Osim toga, kvaliteta recikliranja ovisi i o tome da što prije, što više e, prikupljamo otpad odvojeno. Osim toga, u blizini kućanstava je potrebno organizirati odvojeno prikupljanje otpada, to približiti građanima može se dogoditi i da se u određenoj mjeri odustane od razvrstavanja da se primjenjuje recikliranje. E, međutim, e, tu imamo svoje dvojbe i ne vjerujemo u uspješnost. Kad govorimo o vjerodostojnosti ciljeva, to je nešto što trebamo istražiti u bliskoj budućnosti prije nego što se usvoji ovo, zakonodavstvo. kad govorimo o prevenciji postoji samo jedan cilj koji je predložen, predložen i nije obvez, e, obvezujući, a radi se o traćenju hrane, e, otpada od hrane. 30% e, je cilj koji je zacrtan i to je izvedivo. I ako se ne uzme obzir samo ostaci hrane potrošača, mislimo da je to ostvarivo. Isto tako e, e, glavno tajništvo je odbilo prijedlog gospodina Potočnika koji se odnosi na održivo e, održivu potrošnju hrane, iako je sadržalo neke jako dobre elemente. Noi riteniamo innanzitutto che pa mi smatramo da kada se govori o prevenciji, o sprječavanju, da je to temeljno načelo za učinkovito upravljanje resursima. To tvrdimo mi koji predstavljamo komunalna poduzeća za zbrinjavanje otpada Sprječavanje znači učinkovito upravljanje resursima, ali isto tako učinkovito upravljanje ciklusom otpada, jer ako mi proizvodimo otpad koji što inače ne bi bilo moguće učiniti, ako to ne možemo učiniti na drugi način, onda to znači da trebamo što bolje planirati cijeli ciklus otpada i također upravljati što bolje onim financijskim resursima koji su nam potrebni za gospodarenje otpadom u sprječavanje treba vjerovati i čini mi se da se to sada samo obočavalo, ali mjere koje su predložene za ostvarenje takve prevencije su do sada bile previše skromne. Spriječavati Baviti se prevencijom znači raditi na ekološkom dizajnu, znači utvrđivati ambiciozne ali i izvedive pravila i također znači proširenu odgovornost proizvođača i ako se to ostvari onda ćemo e, moći bolje ostvariti i podesiti ciljeve koje želimo ostvariti. U mojoj zemlji u Italiji već nekoliko godina zbog gospodarske krize došlo je do e, značajnog smanjenja proizvodnje otpada. To nije bilo e, lijepo ponašanje Italijana, nego posljedica gospodarske krize, odnosno došlo je do obrnutog razvanja. Znači, e, smanjio se BDP, ali smanjila se i proizvodnja otpada i zbog toga još nismo uspjeli ostvariti e, učinkovito mjere u tom području. Možda prije nego što razgovaramo o samim ciljevima, trebamo kao prvo utvrditi što preciznije mjere za postizanje istih. Hvala, gospođa Janssens. Thank you. Hvala. Kad riječ o prevenciji, mislim da je važno, a to je i poslovno dobro, kad je riječ o e, korisnici e, ambalaže i vlasnici brendova e, i dobavljači ne žele platiti ni euro više od onoga što je potrebno i naravno gleda se i dizajn ambalaže kako bi bi i dizajn mogao spriječiti e, tračenje, odnosno stvaranje otpada, uključujući i prehrmeni otpad. Kad govorimo o konkretnim ciljevima vezano uz prevenciju, e, pokazalo se da je teško to mjeriti, prikupiti podatke i zato u okviru e, revizije i postojećeg e, zakonodavstva želimo vidjeti kako se mogu definirati jasni ciljevi vezani uz recikliranje kako bi metoda izračuna bila jasna i kako bi se uvela E, proširena odgovornost proizvođača da bi se povećala općenito odgovornost. A u tom smislu to e, bi pospješilo i uspješnost, ali i prevenciju. Hvala, na vrijeme smo i možemo sada zaključiti našu raspravu. Hvala stručnjacima ih na izlaganjima i na odgovorima na pitanja. Htio bih reći da će se sljedeći sastanak odbora održati 27. siječnja poslje podne te 29. siječnja. Imaćemo e, dio sastanka ujutro i dio popodne. Hvala i uživajte u ručku.